smo ukupno e, šest e, nacrta rezolucije, time je rasprava završena, glasat ćemo sada odmah. Najprije ćemo glasati o rezoluciji koja se tiče Bangladeša, ljudskih prava i predstojećih izbora. Tu imamo zajedničku rezoluciju od pet klubova zastupnika. Najprije ćemo glasati o članku 8, originalni tekst, poimenično glasovanja. otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Članak 9, originalni tekst, također poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je također usvojeno. navod i tu imamo usmeni amandman gospodina Tenoka, međutim on nije tu, zato ćemo glasati o originalnom tekstu. Tko je za, tko je protiv, suzdržan? To je usvojeno. Prelazimo na glasanje o rezoluciji u cjelini. E, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje također usvojeno. Prelazimo na glasanje o rezoluciji o Kataru, situacija radnika migranata. E, Imam rezoluciju koju su uložile četiri kluba zastupnika. Glasamo o članku 8, originalnom tekstu. Tko je za? Tko je protiv? Ovo nije bilo baš pregledno, zato ćemo provjeriti elektronički otvaran glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Ovo je odbijeno. Uvodna odredba B, originalni tekst, elektroničko glasanje, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je usvojeno. E, uvodna odredba E, također originalu, originalni tekst, e, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Također usvojeno. Sada glasamo o rezoluciji u cjelini, ovako izmijenjenoj. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje također usvojeno. Prelazimo na glasanje o rezoluciji o Boliviji, osobito o slučajevima Elo Toašo i Mario Tadić. Imamo zajednički nacrt rezolucije u ime četiri kluba zastupnika. Najprije amandman četiri. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? To je odbijeno. Amandman pet. Tko je za? Tko je protiv? To je također odbijeno. Potom imamo uh, usmeni amandman koji će iznijeti gospođa De Kaiser. Ja. Eh, Nemam. Ne mogu ga naći. A. Ah. <laughs> se. Evo ga. Članak četvrti. Htjela sam ukinuti riječi and take concrete measures and steps. Htjela sam da se to makne jer e, mislim da nije na Europskoj službi za vanjsko djelovanje da poduzme konkretne korake. Ima primjedaba? No, they're presenting 10% in the afternoon, so ah, there okay. is an offer position. Yes. Okay, das sind genügend ähm, Einwände. Wir haben da, ovo je dovoljno e, primjedaba. Zbog toga ćemo sada glasati o originalnom tekstu članka 4. Još jednom, dakle. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. Potom uvodna odredba A, amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. E, uvodna odredba G, amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan i to je odbijeno. Rezolucija u cjelini, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Time Glasanje je zatvoreno. Ovo je usvojeno. Drage kolegice i kolege, zapisnik ove sjednice e, staće na raspolaganju do sljedeće sjednice. Ove tekstove ovih rezolucija bit će dijelovi tog zapisnika. Želim vam svima sretan put kući. Gospodine Odin imate nešto za reći